u Europi. E, čast mi je da dadem riječ povjerenici Jurovoj. Izvolite, gospođo predsjednice, poštovani zastupnici, dobro jutro. Danas je Međunarodni dan žena i vrlo mi je drago što danas možemo raspravljati o situaciji e, e, žena u Europskoj uniji. To se opisuje u e, izvještaju komisije 2015. o rodnoj jednakosti. Jednakost između muškaraca i žena je e, obaveza našeg ugovora od početka integracije. Naša društva su napredovala u prošlih 60 godina, a položaj žena je napredovao žene imaju veći pristup zapošljavanju nego ikada prije. E, svakako idemo napred, ali još uvijek postoje nejednakosti koje e, persistiraju. Ako nastojimo ovim tempom, tek, treba će nam još 70 godina da postignemo rodnu jednakost. E, za svaki sat rada žena one dobivaju 60% e, manje nego muškaraca. One se brinu za djecu i e, obitelj, a muškarci ne. Roditelji e, imaju nejednaku odgovornost za djecu. Pa ne mogu jednako uspojiti radni život s privatnim životom to ugrožava nezavisnost, ekonomsku nezavisnost žena i vodi do siromaštva a naročito ako je žena jedina koja zarađuje u obitelji. To ima i posljedice na mirovine i rizik siromaštva u starosti. Danas e, mirovine žena su 40% niže nego e, mirovine muškaraca u prosjeku i e, ta se situacija ne popravlja. Moramo ubrzati pozitivne promjene prošlih dekada kako bismo stvorili društvo u kojem svaki dječak i djevojčica može napredovati. Govorit o tri ključne teme koje bi to mogle postići. E, žene čine polovicu e, populacije Europe, imamo više e, muškaraca od žena u svim višim pozicijama u politici i u ovom domu u, najvećim kompanijama koje su upisane u registar kompanija 80, samo mali postotak žena su članice upravnih e, uprava poduzeća što pokazuje nejednakost trebamo osigurati da upravnim odborima ima najmanje 40% žena to trebamo usvojiti i pri tome morate pomoći zagovarati u državama članicama koje još nazadaju. Moramo olakšati e, građanima da e, snose odgovornosti na poslu i kod kuće. E, ove će godine komisija prezentirati paket zakonodavnih mjera koje trebaju poboljšati tu situaciju. To će biti zaokružen paket E, govori o dostupnosti e, skrbi za djecu, e, rodiljni dopust za muškarce i tako dalje. To će biti važan doprinos u integraciji žena u, na tržištu rada, što je demografski potrebno. To je važan doprinos za rast Evropske unije. Imamo u, u uniji jedna od tri žena trpi seksualno nasilje. nasilje. Prošlog tjedna je komisija predložila pristupanje Europske unije Istanbulskoj e, konvenciji koja brani nasilje nad ženama na međunarodnoj razini pristupanje Istanbulskoj konvenciji je ključan korak u našoj strategiji angažiranja. Holistički pristup ovom fenomenu je u skladu sa pristupom Evropske unije. Pristupanje Evropske unije konvencije će povećati koherentnost i učinkovitost e, tamo gdje već postoje europska pravila također će se e, brže primjenjivati europski fondovi i programi. To će povećati odgovornost općenito, doprinjeće će e, ciljevima Europske unije rodne jednakosti, antidiskriminacije i ekonomskom rastu. E, imat ćemo i follow-up e, ankete koja je vođena 2013. E, Ova anketa o nasilju na rodnoj osnovi to će provoditi nacionalni statistički uredi. Uredi Eurostat će raditi na studijama koje su već najavljene u godišnjem programu ova strategija od 2016. do 2019. E, navodi sve ove prioritete u promicanju rodne jednakosti e, uključujući i ekonomsku nezavisnost. Uz e, ove akcije potičemo razne propise kroz sve akcije e, naših programa kao što je priprema, oblikovanje, praćenje i evaluacija politika e, e, pravnih mjera i programa trošenja sredstava. Završit ću time da podcrtam činjenicu da poboljšanje ekonomske situacije žena kako i, kao i zaustavljanje nasilja nad ženama jesu prioriteti rada Europske komisije. Hvala. A sada e, zastupnica Le Hvala predsjednice, hvala gospođo povjerenice za vaše lijepe riječi koje dokazuju angažman komisije na ovom području. E, vi kao povjerenica koji ste zaduženi za jednakost muškaraca i žena e, vi ste e, u, u svom izvještaju pokazali jednu preciznost i važnost koju pridajete prioritetima na području poboljšanja situacije socioekonomskog položaja žena i zaustavljanja nasilja nad ženama ja e, govorim u ime EPP-a, e, moramo znati da imamo velike izazove pred nama. E, moramo povećati konkurentnost, pravednost, konkurentnost žena i muškaraca. To će doprinijeti ekonomskog rastu, a time ćemo se i boriti protiv e, trgovanja ljudima u kojima e, u kojoj su žene naročito pogođene e, imamo naravno veliki gubitak potencijala ako ženama ne dajemo sva njihova prava i koje na tržištu rata. E, moj klub zastupnika se naročito brine za, to, za te probleme i e, veselimo se raznim programima koji mogu djelovati na tom području e, države članice naravno moraju se suočiti sa svojim odgovornostima E, mora se smanjiti razlike u plaćama i e, naročito poboljšati situacija na području mirovina žena. Hvala. Gospođo Legrib, imate plavi karton od gospodina Lavrijeva. Želite li ga? Gospodin Lavrije, imate riječ. Hvala predsjednice, e, biti ću kratak E, postavit ću sljedeće pitanje gospođi Grip. E, da li bi bilo interesno, interesantno da usvojimo na europskoj razini e, zakon Lope Timerman koji do 2017 nastoji postići jednakost zastup, muškaraca i žena u upravnim odborima poduzeća. Je li to u skladu s vašim idejama? Da, očigledno e, e, nedavne studije pokazuju da postoji e, zakonodavni projekt koji potiče jednakost i e, povećava zastupljenost e, žena u upravnim odborima poduzeća kao i na burzi. E, međutim, to se tiče i svih organa u kojima se donose odluke. Povjerenica Jurova se jako zauzela za takovu politiku E, mm, imamo jedan dokument e, koji je izglasan pred dvije godine i za koji se jako založila, e, založio naš klub zastupnika. Dakle, velika poduzeća, burza, to je važno da tu žene budu zastupljene. Gospođa Vilja Blunkević-Jute, predsjednice, gospođo povjerenice, E, srdačna vam hvala što ste nam danas predstavili e, ovaj izvještaj o socioekonomskom položaju žena u Europi. Simbolično je da na plenarnoj 8. E, ožujka razgovaramo o mogućnostima i situaciji žena u našoj zajednici. U ime sid želim zahvaliti komisiji koja se koja potiče Europsku uniju kao međunarodnu organizaciju da potpiše Istanbulsku konvenciju. E, istovremeno eh, bih htjela eh, eh, svima kolegicama i kolegama zaželjeti da usvojimo E, za zakonodavstvo koji potiče e, ravnopravnost žena, da to ne radimo samo 8. ožujka. Kako bismo poboljšali socioekonomski položaj žena moramo učiniti mnogo više. Moramo osigurati da žene mogu pomiriti e, privatni i radni život mi smo u 21. E, stoljeću u kojem, u kojem najveći teret e, e, pada na ramena žena. One ne mogu sudjelovati u poslovnom životu dok se brinu za djecu. Moramo usvojiti zakonodavstvo o, o rodiljnom dopustu, o roditeljskom dopustu Moramo e, riješiti pitanje brige za starije. E, moramo osigurati da e, postignemo ciljeve iz Barcelone, to jest da osiguramo da djeca imaju dovoljno mjesta u dječjim vrtićima, u drugim obrazovnim institucijama. Moramo surađivati sa socijalnim partnerima biti inov, inovativni na tom području. E, radujemo se, radujemo se paketu koji će e, nam predložiti komisija. Dobro jutro, hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Danas e, raspravljamo o socioekonomskom položaju žena u Europi. Komisija je u svom uvodnom izlaganju jasno izrazila da je na strani žena i majki, međutim e, još uvijek se njihov doprinos e, ukupnom gospodarstvu ne priznaje e, njihov rad u kućanstvu, u, u obitelji e, to naglašavaju i Ujedinjeni narodi Dakle, majke, žene rade u svojim obiteljima, e, to je naprosto gospodarski faktor koji se ne smije dalje zanemarivati. E, komisija majkama u svim zemljama članicama e, odriče njihovu vrijednost time što ne priznaje njihov doprinos europskom gospodarstvu. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, gospođa Besera. Dobro jutro, hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo povjerenice e, ravnopravnost spolova nije samo vrijednost e, za koju se svi zalažemo nego i naša obaveza to je jedino što će nas unaprijediti i što će doista kanalizirati naše napore u pravom smjeru, a to je da e, prema stvaranju e, prave ravnopravnosti između muškaraca i žena. E, žene su nose velika opterećenja E, i na današnji dan, Međunarodni dan žena 2016. svjedoci smo još uvijek velikog jaza u visini plaća između muškaraca i žena u Španjolskoj, to iznosi 25%. Svjedoci smo da e, postoji veliki rizik od e, siromaštva koji osobito pogađa žene. Ekonomska kriza je osobito pogodila žene E, one su e, sada još manje zastupljene na tržištu rada i još više su im se smanjile plaće e, nisu dovoljno zastupljene na vodećim pozicija. Mi imamo Europski parlament kao e, zakonodavnu instituciju i mi moramo postići napredak prema ravnopravstvu trenutno se radi na direktivi o e, materinstvu odnosno očinstvu dakle postoje inicijative i mi moramo nastaviti raditi na njima postoje međutim zemlje članice koje to blokiraju uključujući i e, trenutno predsjedništvo vijeća htjela bih izraziti svoje poštovanje vama zbog vašeg angažmana e, u, na ovoj na ovom području. Istanbulska konvencija je obvezujuća konvencija e, koja je važna za borbu protiv nasilja protiv žena i e, važno je da se ratificira. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, gospođa Matijas. E, hvala lijepa. 8. mart nije samo dan e, na koji žene primaju cvijeće to je dan borbe za jednaka prava, to je nešto što ponavljamo svake godine, a ekonomska situacija u žena u e, Europi nije zadovoljavajuća, nejednakost se zapravo povećava, nasilje protiv žena se povećava. E, prošle godine u Portugalu 29 žena je umrlo e, kao žrtve obiteljskog nasilja vjerujem da je vrlo važno da e, se komisija tim e, fenomenima ne bavi samo na način da o njima drži e, lijepe govore mi moramo poduzeti konkretne mjere protiv toga i također moramo osigurati porodiljski dopust ženama i druga njihova prava E, direktiva o porodiljskom dopustu za majke i očeve je vrlo važna e, u tom smislu. Ja se nadam da će ovim lijepim riječima uslijediti dijela. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospođa Rajntke. Hvala lijepa gospođo e, povjerenice. Moja majka je rođena 1957. u obitelji E, sa šestoro djece u planinskom kraju u Njemačkom. Malo južnije u, u Europi nešto značajno se događalo. Europski vođe, svi odreda muškarci potpisali su e, rimski sporazum Eh, u kojem između ostalog stoji da muškarci i žene trebaju primati istu plaću za isti rad. Usprkos tome što je moja majka rođena te godine, cijeloga njezinog života moja majka nikad nije uživala blagodati te odluke. Nikada nije dobivala iste, eh, iste novce za isti rad. Eh, I još uvijek danas vidimo jaz u plaćama između muškaraca i žena u svim zemljama Europske unije, a također i u Njemačkoj. Ja vjerujem da moja majka ima e, pravo biti ljuta na Europsku uniju zbog toga. Danas je Međunarodni dan žena. To je za nas podsjetnik da se borimo za ravnopravnost. E, Europa je u prošlih šest desetljeća iznevjerila milijune žena. Nemojte dopustiti da ja i moja generacija e, doživimo isto što i moja majka. E, mi moramo dobiti istu plaću za isti rad i moramo prisiliti e, zemlje članice da nešto poduzmu. Ja vas ja vas apeliram na vas gospođo povjerenice e, učinimo nešto za ravnopravnost žena i muškaraca u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Gospođa Parker ima riječ. E, osamdeset 80% od žrtava trgovine ljudima su žene. E, ima ih na tisuće E, i e, u odnosu na prošlu godinu taj broj se povećao za preko 20% e, i bojim se da je Europska unija odgovorna za to. Postoje organizirane bande koje zapravo slobodno operiraju i mi ih u tome ne spriječavamo. Organizirani kriminalci dovode žrtve trgovine ljudima i u Ujedinjenu kraljevinu. Dakle, sve te inicijative e, e, na europskoj razini, što su one postigle? E, zapravo, predsjedavajuća upozorava govornicu da govori prebrzo. jedini ljudi kojima je europska unija pomogla su upravo ti kriminalci e, jer mi ne možemo nama je zabranjeno e, provjeravati njihove e, provjeravati ih. Dakle, žene još uvijek ne mogu raditi pod istim uvjetima kao muškarci. E, ja se nadam da ćemo mi ponovo uspostaviti sve veze sa Commonwealthom i da ćemo moći e, e, se boriti protiv ovih pojava. Nemamo se čega bojati, i, a puno možemo dobiti ako napustimo Europsku uniju u tom smislu. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospođa Kapl. E, žene su u gospodarskom životu što se tiče plaća i mogućnosti karijere još uvijek e, u nepovoljnoj situaciji u odnosu na muškarce iako su što se obrazovanja tiče odavno već pre, pretekle muškarce već generacije žena e, su se borile za ravnopravnosti između spolova. Međutim, žene u Europskoj uniji u prosjeku zarađuju 60% manje od muškaraca. Iako tu postoje velike razlike između različitih zemalja članica, e, pri čemu e, recimo je razlika najmanje u Sloveniji samo 2,9% a najveća u Estoniji 29%. Svaka treća žena sa, e, koja je majka radi u Europskoj uniji sa e, skraćenim radnim vremenom. Čak i, u, i na vodećim pozicijama situacija je slična. Studije pokazuje da je e, broj muškaraca za 53% veći i da zarađuju e, daleko više nego žene koje su na vodećim pozicijama Dakle, iako su rezultati koje postižu žene na rukovodećim pozicijama bolje, e, što znači postižu i veće profite za svoje kompanije i veće cijene dionica. Hvala lijepa, gospođa Morve ima riječ. Hvala. Evo opet ista priča, evo nas tu u Strasburgu na plenarnoj sjednici, tu nas je 50 kod nas 700, ali je poseban dan, 8. ožuka, Međunarodni dan žena i cijelo jutro je posvećeno ženama. To je također jedan poseban dan e, koji je povijesno važan, zato što je Europska unija pokušava progurati jedan sramotni plan, sramotan zato što e, loša situacija s kojima se suočavaju žene po cijelom svijetu, sva zvjerstva i zločini su nešto što oni hoće iskoristiti za svoju vlastitu sramotnu svrhu. Evo objasnit ću koja je to svrha. Migracija, i imigracija, pomaganje ljudima da se usele u Europu. Naravno, E, ekonomski i politički mainstream e, je shvatio da su oni u nevoljama zato što je ljudima dosta. I oni kažu da ovo nije e, kriza sa izbjeglicama, sa tražiteljima azila, nego radi se o migrantima. To je nešto šime se uopće ne treba baviti Europska unija. Da, E, izbjeglička kriza jest nešto čime se treba baviti Europska unija, ali samo 20% tih e, useljenika su izbjeglice koje bježe od građanskog rata ili rata. Znači, koja je onda, koje je onda rješenje s kojim su, koje su oni osmislili? Razmišljamo o nekom drugom statusu izbjeglica. Primjerice, ako žene e, bježe od diskriminacije u svojim zemljama, dakle diskriminacija nešto čega bježe, onda one imaju pravo da se usele u e, Europu, zatraže azil. I onda kada dobiju status izbjeglica, onda mogu koristiti pravo na e, spajanje obitelji da dovedu i druge članove svoje obitelji u Europu. Naravno, to je drugi korak e, u izvješću gospođe Hannibal, moje dugogodišnje prijateljice, ali e, sve što se tiče jednakih prava, jednakog dostojanstva, sve je to samo izlika da se progura taj e, sramotni plan. Izvješće Hannibal.13 Hannibal je nešto što bismo svi trebali pročitati. A sada gospođa e, Vozenberg. Hvala, dame gospodo kolege. Još jednom smo ovdje i trebamo govoriti o jednakosti, odnosno nejednakosti e, rodova, odnosno spolova. Ovo je nešto što bi se trebalo e, povremeno raditi i drago mi je da povjerenica podržava e, ovu direktivu o ženama na upravljačkim odborima. I ja sam nedavno predstavila izvješće o staklenom plafonu. Radi se o preprekama s kojima se suočavaju žene kada pokušavaju doći na te najviše položaje. No mi sada vidimo da su žene tu nedovoljno zastupljene. Samo 31% e, samozaposlenih osoba su žene. I e, u planu rada za 2020 pokušali smo doći do 75%. Znači e, one su ispod predstavljene posvoda u kompanijama, u znanosti, u istraživanju, u tehnologiji, akademskoj zajednici. Dakle, kako možemo to e, e, riješiti? Kao, imamo dva aspekta. Kao prvo e, školski sustav i onda obitelj. Jer ako se te predrasude ne sruše tamo, ako ne razvijemo novi mentalitet gdje ćemo pokazati ženama prave modele, onda ćemo opet za pet ili deset godina opet razgovarati o nejednakosti. Dakle, ovo je rasprava koja e, vodi, e, koja zapravo uvodi tu raspravu. Žene su pola čovječanstva i to je rasprava koja nam nije na časta, nije na čast niti Europi. Hvala gospođo Mudi. Hvala, hvala gospođo predsjednice i e, svima čestitam Međunarodni dan žena. U osnivačkom ugovoru Europske unije stoji obveza da će se između žena i muškaraca postići jednakost. Otkad je potpisan taj ugovor, Europska unija je zaista učinila puno da nas približi tom cilju. Doneseni su zakoni o jednakom postupanju, o jednakoj plaći, e, zaštiti trudnica, e, rodiljnom, porodiljnom dopustu, e, dopustu za brigu o članovima obitelji. U 20 godina e, koliko sam bila dužnosnica u sindikatu sam iskorištavala sve to i žene zaista mogu se okoristiti članstvom u EU. Oni to vide u zaštiti na radu, u svojoj plaći, ali nitko ne može reći da smo postigli onaj cilj, a to je jednakost. Ne možemo i ne smijemo se sada opustiti. Nedavno smo vidjeli kako žene trpe e, posljedice štednje, politike štednje i deregulacije zapošljavanja po cijeloj Europi i to nesrazmjerno velikoj mjeri. Ako pogledamo ovu strategiju do 2020. svi se slažu da treba učiniti više, da treba otvoriti nova radna mjesta za žene, smanjiti taj, tu razliku u plaćama, e, smanjiti broj ljudi koji su pogođeni siromaštom, ali e, ciljevi bez dijela su besmisleni. I kada se napravi revizija toga što je komisija napravila, ne možemo biti ohrabreni nema nikakvih, nikakvog napretka za poticanje u novoj direktivi za žene na mjestima direktora i što se tiče drugih zakonskih propisa. Dakle, mi moramo riječi danas e, pretvoriti u dijela svi, u sve druge dane. Hvala gospođa Hjusmenova, gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. Kada govorimo o socioekonomskom položaju žena, moramo uzeti u obzir eh, odnosi između njihovog obrazovanja, njihovih plaća i šansi za razvoj karijere. Oni nam pokazuju da unatoč visokoj razini obrazovanja među europskim ženama, eh, drugi indikatori eh, zaostaju kako bismo postigli brzu promjenu moramo novu strategiju Europske unije za jednakost e, koja će se provesti do 2020. Međunarodni dan žena je jedna prilika da se podsjetimo da zaista trebamo dati podršku komisiji i vijeću i trebamo osmisliti novu strategiju koja će se provoditi u praksi kroz politike u zemljama članicama kojima će svrha biti da se poboljša socioekonomski položaj žena i da se promiče jednakost, odnosno ravnopravnost spolova. Želim čestitati svim ženama u Europskoj uniji Međunarodni dan žena. Hvala. Evo, gospodin Pimenta. Hvala. Europske institucije mnogo rade na planu rješavanja problema vezanih za rodove i česta su obećanja e, što se tiče politika jednakosti, ali to ima negativan učinak jer politika štednje je e, pogoršala nejednakost i eksploataciju žena. I europske politike su dovele do većeg osiromašavanja nejednakosti siromaštvo, nezaposlenost e, i nesigurni poslovi, diskriminacija na polju plaća pogađa žene, a tu je također i diskriminacija zbog rodiljnog e, dopusta. Trebamo vidjeti ovu direktivu o rodiljnom dopustu koju je komisija odlučila e, ne dalje razrađivati i tu je također i ravnoteža između rada i obiteljskog života. E, trebamo vidjeti što piše u uredbi o radnom vremenu. I također imamo neke stvari koje podrivaju naš sustav socijalne sigurnosti i mjere štednje to svakako neće, tome pomoći. Hvala, dragi kolege. Svake godine pokušavamo vidjeti kakva je situacija sa ženama u Europi i svaki puta vidimo da jako polako se krećemo napred zato što još uvijek postoje veliki jazovi, posebno u nekim zemljama što se tiče razlike u plaćama, prepreka za e, karijeru i e, naš stvarni cilj za žene mora biti da zaista imamo slobodu izbora Znači da možemo studirati što hoćemo, kada hoćemo, gdje hoćemo, odlučiti se za ovaj ili onaj posao koji želimo, neovisno o tome radili se o muškom ili ženskom poslu, možemo, moramo slobodno odlučivati hoćemo li imati djecu ili ne. I činjenica da nemamo posla ili zato što samo postoje prekarni poslovi ili niko se nema zabrinuti za djecu ne smije utjecati na naš uzbor. Moramo se riješiti svih tih problema koji su doveli do toga da je propala ova direktiva o rodiljnom dopustu i čak i sad e, žene kada odu u mirovinu dobivaju puno manje mirovine i e, to čini težim e, zapošljavanje žena zato što nema se tko brinuti za starije članove obitelji ili djecu. Znači važno je naše dostojanstvo, dostanstvo u društvu i ne smijemo se žaliti na stvari koje ne funkcioniraju, nego trebamo vidjeti ovaj dan kao šansu da napravimo jedan korak u budućnost. Gospodin Korvin Mike. Hvala. Znanstvenici su američke košarkaše i utvrdilo se da e, visoki zarađuju više od e, niskih. To znači da visoki sportaši su e, bolje, bolje im je, su bolje u košarki. Dakle, ako neke žene naprosto ne mogu raditi neki posao, neće biti bolje u njemu od muškaraca onaj ko se brine za djecu E, vlada e, svijetom, a žene sad više ne e, rade taj važan posao, to im je oduzeto zato što one sada umjesto da se brinu o djeci, to rade vrtići i škole, a one se bave poslovima koji nisu za njih ako pogledamo ekstremne sportove ili briđe, samo 1% žena se bavi time, to bi onda značilo da postoji umjetni pritisak od strane Europske unije kako bi se eh, smanjilo eh, kako bi se smanjila uloga žena. Osim toga mislim eh, da gospodin Jakovčić vam je postavio pitanje. Izvolite. želim vam postaviti e, gospodine korwin mikke jedno pitanje. ja sam bio odličan košarkaš i kao što vidite nisam baš jako visok ali sam igrao odličnu košarku. da li vam je poznato da za igrati odličnu košarku visina nije presudna nego je presudno da li ćete pogoditi koš ili ne? isto to sve se odnosi i na ono ostalo što ste pričali u vašem govoru. Da li se sa mnom da za igrat košarku visina nije ključna? samo jedna plava, samo jedan plavi karton. Da, ali odgovor. Da, visoki muškarci ne zarađuju više od niskih. To baš nije pravedno. I ja sam igrao u drugoj lizi u Poljskoj i neki puta bismo mi pobjeđivali i prvu reprezentaciju A tim ženski Poljske i to s 50 koševa razlike. Sada dajem riječ eh, gospođi Materi. Hvala. 8. ožujka nas podsjeća svake godine koliko trebamo napraviti da bismo poboljšali situaciju žena u Europskoj uniji. Još uvijek imamo previše prepreka e, da bi se žene mogle zaista e, nametnuti u našem društvu i mi moramo postići tu ravnopravnost polova. Žene moraju raditi dva mjeseca duže da bi zaradile godišnju plaću muškaraca i to dovodi do neravnoteže kasnije u mirovinama koje primaju žene i muškarci. Tisuća žena su u siromaštvu zbog toga i siromaštvo starijih žena u Europi je e, puno češće nego siromaštvo među starijim muškarcima. Moramo riješiti problem te razlike i kao članovi e, odbora za ravnopravno žena mi smo prije nekoliko mjeseci izglasali velikom većinom moje izvješće kojem je svrha bila da se e, uklone te prepreke koje imaju žene koje žele upravljati tvrtkama u Europi. Zaista je ludo da samo jedna trećina poduzetnika u Europi su žene i tokom zadnjih 50 godina je e, stopa zaposlenosti žena u Europi e, se popela sa 60 na 63%. To je ludo. Znači moramo e, veći angažman svih institucija i pozdravljam napore povjerenice Jurove. Mislim da ona zaista radi zajedno s nama kako bi se pobrinula da u svim zemljama Europske unije se usvoji Istanbulska konvencija. Jeste li spremni? Da. Gospodin Canci vam želi postaviti pitanje. Hvala gospođo predsjedavajuća što ste mi dali priliku da vam se obratim. Moje pitanje je ovo. Jedan mali pregled povijesti, ako mi dopustite. Slavimo Međunarodni dan žena još od 1917. Dakle, sljedeće godine će biti stota obljetnica. Jedno načelo je jednaka plaća, drugo je zaštita žena i djece i treće je e, prisutnost žena u društvu. Sljedeće godine kao četvrto načelo treba također uključiti i nasilje protiv žena. Slažete li se s time? Pa ne znam baš da je ovo bilo pitanje, mislim da je to bio govor e, kolege. Nisam e, shvatila koje je pitanje, ali ako slušate što govorim, ja hoću reći da mi zaista radimo na tome da svaka država ratificira Istanbulsku konvenciju zato što ona e, skreće pozornost na nasilje protiv žena i protiv djece u Europi. U redu, gospođa Post. Hvala, gospođo predsjedavajuća. U Europskoj uniji mi ne poštujemo dovoljno pravo na jednake šanse žene i muškaraca. Žene ne zarađuju toliko, ne sudjeluju na tržištu rada u toj mjeri, e, rade puno više neplaćenog posla, one su siromašne, posebno starije žene i rezultat e, svega toga je, to je rezultat toga da nisu u potpunosti mogli iskoristiti sva svoja prava. I ako pogledamo e, romkinje, one se suočavaju sa još i dodatnom diskriminacijom kao žene, e, ali tu su i sve druge, sve druge oblice diskriminacije, druge grupe, transseksualci primjerice. Imamo cijeli niz brojki koje to pokazuje. Mi kao političari kažemo da to nije fair, ali tu vidimo i ekonomski osobnu cijenu svega toga. Stalno vidimo to kršenje prava i to se tolerira, ali mi zaista se trebamo boriti protiv toga. Govorimo o jednakim šansama, ali nismo to izgleda stvorili, pretvorili u prioritet. Ako pogledamo kako komisija naprosto to pretvara u jedno tehničko pitanje. A, zaista je za nas važno da imamo jasnu strategiju koja pokazuje da e, žene i muškarci e, trebaju imati pravo na iste odluke. Za mene kao feministkinju je taj pristup neprihvatljiv jer jednakost, ravnopravnost treba biti apsolutna vrijednost, temeljna vrijednost. Kako mi možemo osigurati da naš svijet se razvija do punog potencijala ako imamo građanke druge klase. I ako ne, ne poduzmemo konkretne mjere, e, nećemo ništa postići. Ja ne slavim 8. E, ožujka zato što je to samo jedan dan. I to, je, to samo pokazuje e, svu nejednakost koja i dalje je prisutna i to pokazuje da 364 od 36 365 dana nije dan žena. Hvala lijepa. Ni ja ne slavim dan žena. Žene moraju biti u fokusu pažnje svaki dan E, Soraja, misliš li da će bi bilo dobro da imamo strategiju e, kao što je to bilo i predviđeno prvobitno od komisije? E, da li bi to bilo bi bolje da imamo to takovu strategiju, a ne samo jedan jednokratni dokument? Da, u to sam uvjerena uvjerena sam da tu trebamo e, čvrsto sudjelovanje država članica. E, strategija, dugoročna strategija je apsolutno potrebna. Jeste li spremni odgovoriti? Moram reći ne, Drago mi je da danas ujutro imamo ovu raspravu. Što da radimo na dan žena? E, dvije kolegice su rekle da e, ne treba ništa poduzeti. Povjerenica je rekla da se žene moraju boriti za svoju ravnopravnost i to svaki dan, a ne samo 8. ožujka to treba e, potpuno rasvijetliti i staviti u središte naše pažnje. Jeste, slažete li se da se, se moramo boriti za to da e, e, briga za obitelj bude jednako podijeljena na očeve i majke? Da, zaista to treba jednako raspodijeliti ako je moguće. E, briga za djecu mora biti jednako raspodijeljena. Ne znam što, kako je to vezi sa osmim ožujkom. Mi se moramo boriti za naša prava 24 sata na dan e, kako bi se i djevojčice i dječaci mogli jednako razvijati, razvijati u jednakim uvjetima. Gospođa Gonzales ima riječ. Hvala predsjednice. E, boriti se protiv mačizma, stvaranje jednakosti u Europi, to se mora događati svaki dan, a ne samo 8. ožujka. Htjela bih podcrtati dvije stvari. Nejednakost u Europi je povezana sa pomanjkanjem e, zastupljenosti žena na odgovornim položajima. Pogledajte ovaj parlament. E, imamo samo deset e, predsjednica odbora od 25 odbora. Vidimo visoku nezaposlenost žena, nejednakosti plaćavi, i to mnogo više od 16%. Ako gledamo skrb, e, to je vrlo odgovoran posao i potreban za socijalni e, razvoj. Postoje velike razlike između sjevera i juga. Politika štednje je jako pogodila žene dvostruko više nego muškarce. Žene e, snose najveći teret štednje E, poziva se na jednakost. Moramo odgovoriti svojim odgovornostima. Gospodin, gospođo Grapini, imate pitanje? Hvala predsjednice, draga kolegice. Govorili ste, kao i, prije, kao i drugi prije vas, e, da postoji nejednakost. Spomenuli ste Europski parlament. E, kako objašnjavate to da žene ne glasuju za žene? Problem je da e, mnogi ljudi na odgovornim položajima nisu žene. E, ta mjesta zauzimaju muškarci. Imamo nejednakosti, imamo mačizam i to je nešto e, što je sociološki ukorijenjeno u našim društvima. Protiv toga se trebamo boriti. Moramo s riječi prijeći na dijela. Gospođa Šojdrova ima riječ. Dragi kolege i kolegice, u prvom redu bih htjela zahvaliti gospođi povjerenici za njen vrlo racionalni pristup i specifične prijedloge koje nam je dala za naredni period. situacija e, na području e, rodne jednakosti i socioekonomskog položaja žena je daleko od onog što bismo željeli u Češkoj imamo ekonomski rad, rast, međutim e, razlika u plaćama je više od 12%, kako u javnom, tako i privatnom sektoru. E, žene su zaposlene u industrijama gdje su plaće općenito niže one su učiteljice, e, bolničarke. Međutim, žene se brinu i za djecu i za članove obitelji koji trebaju skrb. E, svakako treba reći da poštujemo žene, e, djece koje imaju djecu. Potrebna je hrabrost da imate djecu E, kad govorimo o majčinskom, očinskom dopustu i e, financijskoj sigurnosti moramo potaći žene koje žele imati obitelj, djecu, a nastaviti svoj profesionalni život. Moramo im dati fleksibilnost u radu, a i, e, i mogućnost institucionalne brige za djecu kako bi one mogle nastaviti e, svoj profesionalni život. E, moja je majka bila političarka, liječnica i e, savršena majka. Zahvaljujem joj. Gospodin Fontulis, gospodin Fontulis ima riječ. Današnje potrošačko društvo je dovelo žene do toga da e, e, trče jednu nemoguću trku e, kako bi postigle cilj zbog te trke one imaju samo jedno dijete zar društvo ne treba dati priliku ženama da imaju više djece E, govorimo samo o karijerama. E, poštovani kolega, mislim da e, većina žena mora moći slobodno izabrati kad kažemo da su muškarci i žene jednako slobodni, oni moraju imati jednakost u izboru Željela bih da e, žene mogu e, doći same do tog izbora, da mogu imati djecu i vratiti se na svoje radno mjesto. Gospođa Pičerno ima riječ. Hvala predsjednice, hvala povjerenice na vašem angažmanu. Zahvaljujem svim kolegama i kolegicama koji su sudjelovali u raspravi. Moramo e, priznati, dragi kolege i kolegice, da je ovo normalan, običan dan, nažalost, za e, veliku većinu žena. Normalan dan, naročito za one koje predstavljaju budućnost Europe Govorim o e, ženama izbjeglicama i 60% e, e, migratornog toka koji prelaze i grčke i makedonske granice. To su žene. Zašto da slavimo prošlost kad zatvaramo vrata za budućnost? Žene su iskorištavana Eh, one su podložene eh, trgovanju a mi zatvaramo granice mislim da je trauma eh, sram nasilje da sve to zahtjeva drugačiji pristup želim posvetiti ovaj dan ženama izbjeglicama koje bježe koje traže slobodu E, koju mi ovdje slavimo danas. E, želim si drugačiju Europu. Ja radim za Europu koja će pokazati solidarnost. E, Predlažam, a to sam napisala u pismu koje sam vam svima poslala, tražim od vas da osobno odete i vidite što se događa, kako se žene iskorištavaju, Um, kako trpe nasilje u na primjer Makedoniji odite tamo pogledajte što se događa u Makedoniji i Grčkoj Europa im kaže ne zatvara vrata a taj užas treba zaustaviti e, gospodin Ezerić vam e, daje plavi karton jeste li spremni odgovoriti izvolite imate riječ hvala Slažete li se sa mnom da da međunarodni e, dan žena je samo trik, a e, ono što je važno jeste jednakost mogućnosti e, žene na zapadu moraju moći uživati u slobodi žena E, moramo se oduprijeti onima koji dolaze u Europu e, iz drugih zemalja i koji žele imati druge vrijednosti, ti novodošlice. Jeste li spremni odgovoriti? Potpuno, e, mislim, ne slažem se s vama, ne slažem se s ničim što ste rekli. Mislim da Međunarodni dan žena je važan dan, važan je jer slavi i e, e, spoznaje važnost naših dostignuća, dostignuća, žena koje su bile prije nas, koje su se borali za prava koje sad uzimamo zdravo za gotovo. E, pravo glasa, pravo na rad s jednakom plaćom, pravo na majčinski dopust E, sve te stvari koje su nama e, sada e, razumljive same po sebi. O, ovo što ste govorili o slobodi, ako govorimo o slobodi moramo shvatiti da Europa, velika Europa koju slavimo, da naš kontinent koji je igrao tako važnu ulogu u povijest, on mora biti svjetionik za druge e, kontinente. Ne smijemo zatvariti e, oči pred e, onim užasima koji se događaju na našim granicama. Žene i djeca koji, koji ne mogu preći ograde od bodljikave žice. Dragi kolega, nadam se da ćemo e, e, e, također slaviti dan sramote za ono što nismo učinili. Oprostite, odgovor mora biti samo 30 sekundi. Sada imamo Catch the Eye. Marijana Petir ima prva riječ. Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, Žene danas e, teže dobivaju stalni posao nego li mukarci i susreu se sa teškoćama pri pokretanju vlastitog posla. Žene danas ne dobivaju adekvatnu potporu kako bi lakše uskladile privatni i poslovni život, a one koje se odluče za majčinstvo uglavnom budu kažnjene tako da su manje plaćene ili nažalost, čak i izgube posao. Žene nisu jednako plaćene kao i mukarci za isti posao koji obavljaju a na poslu su često izložene diskriminaciji i raznim vrstama uznemiravanja premda žene u većem broju od muškaraca završavaju fakultete kasnije ih nema na vodećim pozicijama odlučivanja. posebno me brine položaj žena poljoprivrednica koje nažalost, počesto nisu vlasnice zemljišta niti nekretnina koje rade na obiteljskim gospodarstvima a njihov rad ne samo da nije plaćen, nego nemaju niti zdravstveno niti mirovinsko osiguranje. Toga pozivam da se osigura minimalna nacionalna mirovina koja neće biti manja od praga siromaštva kao i dostupna zdravstvena skrb u ruralnim sredinama jer to je minimum potreban za dostojan život seoskih žena. je gospodin dok slavimo međunarodni dan žena Moramo naglasiti da za vrijeme financijske krize koju proživljavamo e, na, e, e, neke žene su najveće žrtve jer se njihova prava smanjuju svaki dan na tržištu rada i socijalno gledano. Nejednakost plaća 16,4% manje dobivaju plaće od muškaraca, a kod mirovina je ta razlika još mnogo veća. E, e, Europski zakon o mirovinama e, je u doveo do toga da mnoge žene plaćaju 80% svojih godišnjih prihoda za razne doprinose na, u poljoprivredi je ta situacija još gora. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjednice, gospođo povjerenice. Stvarna politika za promicanje rodne jednakosti se mora zasnivati na analizi nejednakosti a nejednakosti su uglavnom ekonomske prirode. E, govorit ću o jednoj stvari. Ne možemo e, šutjeti pred institucionaliziranim oblicima diskriminacije e, što se dešava na primjer u katoličkoj crkvi koja ne daje ženama da postaju svećenice i, ne smiju davati sakramenti jer su žene Katolička crkva je politički organizirana u državu, e, Vatikanska država. E, mi tražimo od pape da e, zaustavi i prekine ovu nepodnošljivu situaciju. Kad se to dogodi, učinit ćemo veliki korak napred E, to će smanjiti značajno rodnu nejednakost u cijelome svijetu. Gospodin Polčak ima riječ. Hvala što ste mi dali riječ. E, gospodin Štetina bi trebao govoriti prije mene, ali evo, e, što se tiče muškaraca, šovinizam nije dio svakog muškarca. Ono što smo čuli od nekih kolega e, me, zaista žalosti. Nadalje, 52% žena e, su e, dio našeg društva, a 48% su muškarci ali e, nad e, ženama se vrši diskriminacija na tržištu rada, a još više na području mirovina. Moramo o tome imati dijalog. E, gospođa Jurova vrlo često sudjeluje u tim raspravama. Bilo bi međutim dobro da ovo što ovdje govorimo da se to odrazi u stvarnom životu. Doprinosi nekih kolega su zaista sramotni. Hvala predsjednice. Mislim da je važno da čujemo ne samo glasove žena, već i glasove muškaraca e, na današnji dan. Drago mi je što mogu nešto reći o ovoj temi. Važno je da imamo o tome raspravu u našem domu, jer E, nijedna druga organizacija na svijetu ne čini više za unapređivanje prava žena. Iz toga imamo ovdje danas ovu raspravu. Naravno, treba učiniti više. U mojoj vlastitoj zemlji i prošli smo tjedan imali izbore. 30% e, žena je, e, su članice naših stranaka Sada imamo više žena u Irskom parlamentu nego ikada prije. Jučer sam na radiju čuo da mnoge e, kompanije danas imaju više žena u upravnim odborima i te kompanije su uspješnije, imaju veće dobiti. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, cijenjena povjerenice, kolegice i kolege. Smatram da je dobro da danas veliki broj muških kolega također ovdje u dvorani. Radi se o socijalno-ekonomskoj situaciji žena. E, međutim, dan žena nije razlog za slavlje, nego razlog za to da imamo još veće zahtjeve e, još uvijek postoji razlika u plaćama od 16% u Evropskoj, u Europskoj uniji, u Njemačkoj što je sramotno čak 20%, razlika u mirovinama je još veća, to nije prihvatljivo. E, nasilje protiv žena je svakodnevna pojava, to također nije prihvatljivo. E, govorili smo i o ženama poduzetnicama i ustanovili da one nemaju jednak pristup financijskim e, sredstvima na primjer kreditima kao muškarci to također nije prihvatljivo zato nam je potrebna jedna nova strategija i to ovaj put jednako koja stvarno funkcionira hvala lijepa gospodin Kaputo ima riječ Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Danas je osmi ožujak e, prilika da razgovaramo o socioekonomskoj situaciji žena u Europi. Usprkos tome što postoje dvije direktive o jednakim plaćama za jednak rad, e, još uvijek e, postoji taj jaz i još uvijek moramo raditi na tome da postignemo doista pravu ravnopravnost između muškarca i žena usprkos svim naporima još nema dovoljno žena u upravnim odborima e, poduzeća iako ima veliki broj zaposlenih žena, još uvijek je premalo njih na rukovodećim mjestima. Također u politici žene još ne igraju ulogu koju bi trebale igrati. Europska unija se ne bi trebala samo žaliti zbog svih tih e, problema, nego mora poduzeti korake kako žene više ne bi bile žrtve diskriminacije. Nadajmo smo da ćemo u budućnosti doista moći slaviti e, e, ono što smo postigli za ravnopravnost žena i da one će biti ponovno ovo samo prilika da se žalimo zbog diskriminacije. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Ja sam imao sreću u životu upoznati veliki broj snažnih i hrabrih žena. Jedna od njih je bila moja majka. Ja vrlo dobro znam da za vrijeme rata nisu muškarci nego žene i djeca su ti koji najviše pati. Ja bih vas htio posjetiti na jednu E, takvu žrtvu danas. To je bila žena koja je bila oteta e, Nada Ševčenko e, ona je proglasila štrajk glađu danas je već peti dan da uopće i ne pije ništa. Dakle, njezina situacija je kritična, mogla bi umrijeti za koji dan, čak u, e, za nekoliko sati. E, E, državni tužitelj je tražio e, za nju kaznu od 33 godine zatvora zato e, želim apelirati na vas da učinite sve što je u vašoj moći kako bi ona bila oslobođena hvala lijepa gospođa povjerenica Jurova ima riječ Hvala lijepa. Ja uvijek cijenim kada imamo mogućnost razgovarati o ovim temama u Europskom parlamentu. To je važno i važna inspiracija za naš rad u komisiji. Što se tiče nekih stvari koje ste spomenuli u svojim izlaganjima, što se tiče e, ravnopravnosti žena. Neki od vas su spomenuli da smo povukli direktivu o porodinskom dopustu, to smo učinili kako bismo je poboljšali E, kako bi e, naš prijedlog bio bolje prilagođen e, trenutnim potrebama neke zemlje članice su rekle da e, ono što je stajalo u nacrtu te direktive već imaju i da je potrebno nešto bolje, nešto svježe. Mi radimo na tome i pripremamo taj paket za 2016. dakle paket e, zakonodavnih i nezakonodavnih prijedloga koji će e, poboljšati ravnotežu između karijere i obiteljskog života za žene radi se o tome da se za žene e, omogući slobodni izbor e, ne radi se o podcjenjivanju uloge majki. Trenutna je situacija sljedeća. Mnoge mlade žene koje su studirale na sveučilištima, a e, na sveučilištima je 60% svih studenata su žene, one moraju odlučiti hoće li imati djecu ili će se posvetiti E, svojoj karijeri. To je nemoguće a i sa ekonomskog e, stajališta je neracionalno. Moramo stvoriti uvjete za žene da i imaju djecu i karijeru e, jer su visoko kvalificirane. Doista mi se ne sviđa kad moram govoriti da je pravo žene da ima djecu. Naravno da je to njezino pravo. Ja sam majka, to je najbolja uloga koju sam ikad imala i koju mogu imati u životu. A našim, našem društvu su potrebna djeca. Cinično rečeno E, na, sa ekonomskog stajališta društvu su djeca potrebna kao porezni obveznici i samo su žene te koju mogu ponijeti taj teret i one ga jedine danas i nose i zato to više nije e, održivo. E, ono što želimo postići u okviru ovog novog paketa nisu samo bolji uvjeti za žene nego za roditelje koji rade to je mm, ono što će biti naš rezultat. Što se tiče jaza u plaćama, naravno moramo iznaći prave instrumente kako bismo smanjili taj E, jaz. U pravu ste, prosječni jaz od 16% je jako visok. Neki govore da je taj jaz još i veći. 39% e, razlike između mirovina, to doista nije prihvatljivo, to se ne može tolerirati i ja potičem zemlje članice da E, uvedu u svoje nacionalno zakonodavstvo mjere koje će smanjiti e, taj jaz u mirovinama i plaćama e, jer veliki dio toga je posljedica činjenice da se žene da su žene te koje se skrbe za svoju obitelj zato moramo naći prave instrumente nadam se još ove godine ne želim govoriti predugo i zato još samo ukratko o višestrukoj diskriminaciji o kojoj je govorila gospođa Soraja. Mi smo suočeni sa vrlo ozbiljnom situacijom u Europi. Mi smo svjesni tih užasnih slučajeva. Ja sam razgovarala sa ljudima koji rade sa našim građanima eh, koji su eh, romske nacionalnosti. E, razgovarala sam sa Romima direktno e, e, žene su vrlo često žrtve nasilja to je fizičko nasilje, to nije samo mekani pritisak i to je samo jedan primjer. Doista moramo učiniti više kako bismo se borili protiv višestruke diskriminacije. I posljednji komentar što se tiče žena e, kojih je nedovoljno u upravnim odborima i na vodećim pozicijama. Ja se uvijek zalažem za to. E, vi znate da smo tu direktivu e, izmijenili u značajnoj mjeri pod mojim, od kad sam ja preuzela portfelj, jer doista postoje prepreke u tom procesu. Žene u upravnim odborima znače da će e, visoko kvalificirani kompetentni muškarci biti zamijenjeni nekim ženama mi međutim želimo samo kompetentne i kvalitetne osobe na rukovodećim mjestima. To je smjer u kojem želimo e, poći. Neke žene kao Njemačka i Francuska imaju već to e, taj zakon i želimo da nam one te zemlje pomognu kako bismo i na europskoj razini postigli istu razinu e, žene koje su na pozicijama gdje se donose odluke to ne smije biti e, posljedica samo jedne direktive nego to treba biti e, rezultat naše kompletne politike ja sama imam e, donekle neke rezerve u pogledu pitanja koliko daleko tu treba ići ja sam nadležna i za e, područje pravosuđa, tu također nemamo veliki broj žena na visokim pozicijama. U svakom slučaju hvala lijepa e, na ovoj raspravi. Ja ću e, formulirati pozitivnu poruku koju ćemo poslati muškarcima. Ja vjerujem da mi žene želimo surađivati i mislim da je to pristup e, kojim možemo još brže e, postići promjene, a za to e, nam je potrebna i suradnja muškaraca koji shvaćaju koliko je to važno. Hvala lijepa cijenjeni zastupnici Europskog parlamenta na vašem kontinuiranim naporima kako biste pomogli u borbi za napredak na ovom području. Ja to jako cijenim.